Izvolite. e, e Molim vas na koju se točku poslovnika pozivate. Dakle, ja sam rasterećena i bilo kakve sumnje ili optužbe koje je podignuta protiv mene i ja sam to htjela objasniti i zahvaliti kolegama koji su me poduprli. Ja sam u čitavom našem domu imala ogromnu potporu od raznih kolega i od različitih zemalja i željela bih se sada nekim kolegama doista zahvaliti koji su nisu nikad posumnjali u mene i Full Nathan i Nigel Farage što su držali kontakt sa mnom i znate kolege vi ste ljudi vjerovali u mene ne mogu vam svima reći hvala, ali ekvivalent to je dvoje ljudi i Marine Le Pen. Veličanstvena Marine, to su ljudi koje želim posebno izvojiti i vama zahvaliti. Hvala lijepo, ali mislim da to nema nikakve veze s poslovnikom. Lijepo je da se vi zahvaljujete na potpori, no molim vas da ne biste previše previše zapravo izazvali našeg predsjednika parlamenta koji je ovdje i da ne biste previše naše strpljenje zloporabili. Možete poslati svijeće i zahvaliti im se još dodatno, ali veze nema s poslovnikama. A sada prelazimo na glasovanje, imamo e, izvješće Hautala. Imamo glasovanje po imence. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno, zaključeno. Usvaja se. A sada prelazimo na izvješće Lavija. I tu imamo glasovanje po imence. Otvoreno. Završavamo glasanje. Usvaja se. Zatim sljedeće izvješće Lavija. I tu imamo glasovanje po imenci. Izvolite. Zaključeno je glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće Kaufman. I ovdje imamo glasovanje po imenci. Izvolite, otvoreno glasovanje. Zaključeno glasanje. Usvojeno. Sada prelazimo na izvješće Grizbek. I ovdje imamo glasovanje poimenično, otvoreno Zaključeno glasovanje. Usvojeno. Zatim izvješće Krisogonos. Riječ je o zahtjevu za ukidanjem parlamentarnog imuniteta gospodina Roberta Jaroslava Ivaskijevića. Dakle, rukom glasujemo, dajte nam znak ko je za, tko je protiv, suzdržani. Usvaja se. Zatim, izlazimo na sljedeće, dolazimo od sljedećeg izvješća također gospodina Ogonosa. Riječ je o zahtjevu za ukidanje parlamentarnog imuniteta istog zastupnika, ali zbog druge teme. Dakle, ovdje glasujemo rukom. Ko je za, protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće Ferrara zahtjev za ukidanjem parlamentarnog imuniteta gospodina Florijanu Filipova Ko je za? Nek digne ruku. Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Zatim prelazimo na izvješće Pirinski. Imamo amantman 62. Molim ruku dignite tko je za. Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 64. Glasovanje poimenično otvoreno. Zaključeno je glasovanje. Odbija se. Zatim amandman 62. Možete dignuti ruku ko je za protiv, suzdržani, usvaja se. Amantman 63. Poimenično glasovanje otvoreno. Glasovanje je zaključeno. Odbija se. Prijedlog komisije. Glasamo o tome. Dignite ruku koja je za, protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim rezolucija i poimenično glasujemo. Otvoreno glasovanje. Zaključeno glasovanje. također usvojeno. Sada prelazimo na izvješće Demesmaker. Ovdje moramo glasovati o više stvari. U članku 11 glasujemo o prvom dijelu. ćete ruku za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Treći dio za? Ako želite, iako je po mom mišljenju rezultat bio jasan i jednoznačan, napravit ćemo još elektronsku kontrolu drugog dijela članka 11. Glasovanje je otvoreno. Dakle, drugi dio članka 11. Zaključeno glasanje usvaja se s velikom uvjerljivom većinom. Treći dio, broj 11, molim glas, dignete ruku za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim broj 25, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 31 u dva dijela. Idemo dizanjem ruku koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. broj 40 u dva dijela. Prvi dio. Ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Mm, amandman amandman 41. Dižite ruku za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Broj 58 u tri dijela. Mislim da su glasanje vrlo jasna. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržano. Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Ja bih to sada htio provjeriti. Dakle, drugi dio brojke 50. Glasovanje je otvoreno. Zaključeno. Uvjerljivom većinom je usvojeno, pa mislim da nam ne treba daljnja kontrola. Mislim da to možete imati povjerenja. Treći dio, rukom, ruku dižete za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim broj 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Potom broj 78 u dva dijela. Prvi dio za. Dobro. Morat ćemo još jedan puta provjeriti i glasati za broj 71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 prvobitnom tekstu za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada prelazimo na broj 78 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Ovdje ćemo morati ići na provjeravanje Drugi dio, brojke 78, dakle poimenično glasanje, izvolite otvoreno. Zaključeno je glasanje. Usvaja se s malom većinom. Zatim brojka 80, ponovno u dva dijela glasanje. Prvi dio. Možete rukom dati znak za, zatim protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio broja 88 ide, broja 80 ide poimenično. Elektronski, izvolite, otvoreno glasanje. Zaključeno je. Usvaja se. Imamo zatim još e, dva amandmana nakon broja 80. Dajte rukom glasujte za, protiv, suzdržanim, odbija se. Sad smo došli do brojke 81. U dva dijela idemo poimenično glasovanje, elektronsko glasovanje otvoreno. Zaključeno. Usvaja se. Drugi dio, brojke 81, poimenično glasovanje otvoreno. Zaključeno. Usvaja se. Broj 82. Poimenično glasovanje otvoreno. Zaključeno. Usvaja se. Zatim broj 88. Ponovno poimenično glasovanje otvoreno je. Zaključeno. I tu je usvojen. Usvaja se. Zatim imamo amandman 3 nakon brojke 90. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim amandman 1. Molim, dižite ruku ko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. A sada ćemo glasovati o čitavom tekstu i to poimenično, elektronski, otvoreno. Izvolite. Zaključeno glasovanje. Usvojena je s uvjerljivom većinom i na tome želimo sada zahvaliti. A sada slijedi obrazloženje glasova.